Okay, so let me open, uh, reopen the meeting. Evo, ponovno <laughs> bih otvorio naš današnji sastanak. Krećemo sa točkom od dnevnog reda. Europski semestar za koordinaciju ekonomske politike. Prije svega zadovoljstvo mi je pozdraviti 16 članova nacionalnog parlamenta iz devet zemalja članica zato zapravo 46 sudionika nacionalnih parlamenta na razmjeni mišljenja o e, europskom semestru. Ovo je pravi trenutak za raspravu o europskom semestru, obzirom da preporuke za pojedine zemlje koje su ojelo vijeće prije ljeta će sada biti, barem se nadamo, provedene u nacrt e, proračunskih e, zakonodajnih hakata. Osim toga, obzirom da odluke koje donose nacionalni parlamenti u kontekstu usvajanja nacrta proračuna mogu utjecati na druge zemlje članice, važno je da zajedno e, raspravimo ishod ciklusa 2019. europskog semestra. Izvješće na vlastitu inicijativu o ekonomskom semestru sada se e, finalizira u Ekonu. Izvjestitelj je Ester de Lange iz epp p-a. Današnji cilj je raspraviti i podnesene amandmane kojih ima 272, a koji će biti usvojeni u Ekonu 2.10. Dakle, evo malo logističkih pitanja, 23 jezika, E, imamo, e, imate i kartice koje možete koristiti za prijavu za riječ. Dakle, ako želite riječ, imate kartice pred sobom. Dakle, još jednom, ako želite riječ, ispunite karticu i dodajte je e, poslužiteljima u dvorani. Dakle, naše vrijeme za govore bit će podijeljeno tako da će prvo govoriti izvjestitelj u sjeni, zatim dva predstavnika nacionalnih parlamenta, zatim e, jedan zastupnik Europskog parlamenta i tako dalje. Svaka intervencija mora biti ograničena maksimalno 3 minute. Pa ako će biti potrebe da propise kasnije prilagodimo, to ćemo onda i učiniti. Htio, htio sam eh, dati riječ Ester Dalange, koja trenutno nažalost nije ovdje, no drago mi je što je gospodin Berger iz EPP-a eh, spreman prezentirati njezine napomene, a zatim eh, prva, prva dva govornika iz nacionalnog parlamenta koji su zatražili riječ. Izvolite, dakle, gospodine Berger. Zahvaljujem. u e, ciklus europskog semestra. Europski parlament doprinosi dvama izvješćima. E, prvo izvješće je podneseno, ali sada je vrijeme za drugi godišnje izvješće parlamenta u kojemu se analizira provedba e, preporuka po zemljama Country Specific Recommendations, CSR, preporuke po zemljama usvojilo je vijeće prije ljetne stanke. Preporuke po zemljama daju prilagođene savjete pojedinim zemljama članicama o tome kako da jačaju zapošljavanje, rasti i investicije, a pritom održavaju do, mm, ispravne i dobre javne financije. Dakle, kako izgleda ekonomska situacija? Pozitivni ekonomski trend je nastaviti, iako u slabijem, slabijim tempom ključne promjene u našim društvima i gospodarstvima i dalje visoka nezaposlenost e, uzrokuje znatna e, nezaposlenost. E, politički rizik i nesigurnosti također prezentiraju rizike. Suočeni smo sa sve većom globalnom nesigurnošću E, trgovinski ratovi s Kinom i e, državama, te je kriza, rizik od Brexita. Dakle, imamo potencijal niskog rasta u osporedbi s ostalim regijama u svijetu. Komisija poziva zemlje članice da nastavi napredak koji je postignut proteklih godina i nastavi s odgovornim fiskalnim politikama te sa strukturnim reformama te dobro ciljanim investicijskim strategijama kao kompasom za modernizaciju europskog gospodarstva. Odgovorne fiskalne politike i ispunjavanje e, pakta o stabilnosti i rastu potrebni su kako bi se stvorile e, rezilijentna gospodarstva spremna za sljedeću recesiju, te također da se pripremi za dodatni teret starećeg društva koje će se odraziti na naše javne financije. Prosječne razine duga i dalje su iznad razine koja se zahtjeva, također postoji e, i rizik e, od rastućeg duga u bliskoj budućnosti. Strukturne reforme potrebne su za jačanje konkurentnosti i stvaranje e, otpornijih gospodarstava. Tržište rada 21. stoljeća zahtjeva veće investicije u vještine, obrazovanje i cjeloživotno učenje, gospodarstva koja se mogu baviti eh, ekonomskim padovima zahtijevaju fleksibilna tržišta, tržišta konkurentnih proizvoda, dobre institucije te učinkovito pravosuđe kao i poboljšano poslovno okruženje. Potrebne su investicije kako bi se jačala produktivnost, vještine i inovacije, te time i dugoročni potencijal rasta. Potrebne su i e, druge mjere za investicijski jaz u europodručju koji e, se nakupe od početka krize. No, međutim, velike razlike između zemalja članica su nešto što, čega smo svjesni, potpora i javnih i privatnih institucija je potrebna uz e, poštivanje e, ova tri međupovezana stupa. Sada je vrijeme da e, ostvarimo ovaj trokut i ostvarimo dugoročne prioritete te da kažemo vijeću i komisiji ono što je, što je važno E, i usmjerimo e, na taj način e, ekonomske politike zemalja članica. Mislim da su to ključne teme. I sljedeći sastanak u Sijeni, u Sjeni nastavit će sutra, pa ćemo isto tako nastaviti dalje ovu raspravu. Hvala gospodine Berger, hvala i na E, tome što ste se ponudili da zamijenite gospođu De Lange. A sada prvi gost iz nacionalnog parlamenta, gospodin Antala iz Rumunjskog senata. Izvolite, do tri minute. Uvaženi kolege, e, reći ću nešto i mađarski zato što sam ovdje u dvostrukom svojstvu također i e, Govorim u ime Rumunja i Mađara u Rumunjskoj. Dakle, evo, drago mi što sam ovdje danas jer e, ovo je, ova se zgrada zove Jozef Antal koji je bio e, doista velika ličnost u postkomunističkom razdoblju. Drago mi je što mogu ovdje zastupati Rumunjsku i e, mi sudjelujemo u, e, u europskom semestru i cijenimo važnost koju komisija i vijeće daju ovom alatu kojemu je cilj jačati E, koordinaciju između nacionalnih ekonomskih i socijalnih politika, strategije 2020. i e, pakta o stabilnosti i rastu. Što se tiče godišnjeg pregleda rasta 2019. cijelimo cijenimo konzistentni pristup Europske komisije na održavanju tri ključna prioriteta, naime dobro javno financiranje, visokokvalitetne investicije i reforme fokusirane na veću produktivnost, inkluziju i e, kvalitetu institucija. Obzirom na e, da sada traju pregovori o budućem višegodišnjem financijskom okviru, ocjena investicijskih e, potreba podupire naše napore u utvrđenju povezanih e, potreba za sljedeće razdoblje, te ukazuje na način na koji kohezijski fondovi mogu tu doprinijeti. Ova analiza koja se sa, nalazi u izvješćima po državama doprinosi boljoj korelaciji programiranja fondova sa raznim fazama europskog semestra i predstavlja temelj dijaloga zemalja članica Europske unije s Europskom komisijom na pripremi e, sporazuma o partnerstvu. Svakako bolje ciljane investicije mogu dati znatni doprinos e, postizanju ciljeva europskog semestra. Naše je mišljenje da u srednjoročnom razdoblju e, pozornost pa treba usredotočiti na provedbu, a ne na dodavanju dodatnih radnih procesa. Siguran sam da će Rumunjska odgovoriti mjerama koje će potvrditi političku volju da se nastave reforme koje su doprinjele i doprinose održivom i inkluzivnom rastu, privlačnosti investicija i, više, i kvalitetnijem zapošljavanju. Zahvaljujem. Thank you, Mr. Antal, for your intervention and also for your commitment and dedication. Zahvaljujem gospodin Antal na ovoj intervenciji. E, e, gospodin Kokos iz Rumunjske, također iz zastupničkog, zastupničkog doma. E, izvolite. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. stimați... Zahvaljujem, uvaženi kolege. Rumunjska je aktivna u europskom semestru i drago nam je što vijeće i komisija polažu veću, veći naglasak na ovaj važan instrument koji uključuje i strategiju 2020. E, i SGP. Što se tiče e, analize rasta za 2019. pozdravljamo e, tri prioriteta, dobro javno financiranje, visoke razine investicije i reforma s ciljem jačanja produktivnosti i institucionalne kvalitete. Pozdravljamo i e, pristup komisije za jačanje e, investicije i poveznice između potrebe za strukturnim e, reformama i proračunom kako bi se stvorio nužni okvir za postizanje ciljeva Europske unije o održivom i inkluzivnom rastu. Što se tiče investicijskih potreba, e, mi želimo e, potporu prioritetima u sljedećih pet godina i također e, korištenje kohezijskih fondova u tu svrhu. Znači, izvješća po državama pomažu nam međusobno povezati ove projekte sa sredstvima koja se dodjeljuju e, u europskom semestru i pomaže nam također bolje rad s komisijom, e, a europski semestar daje odgovarajući okvir za utvrđivanje područja u kojima su potrebne reforme e, te jačanje investicijskih politika. Investicijske politike mogu nam pomoći postići ciljeve europskog semestra. Pristup komisije je dobar, jer daje preporuke e, u manjem broju e, područja i prioriteta, a u kratkoročnom razdoblju treba posvetiti više pozornosti provedbi, a ne uvođenju novih procesa. Rumunjska će provesti mjere kojima je cilj provedba reformi s ciljem jačanja investicija i jačanja tržišta rada. Zahvaljujem. Hvala, gospodine Kokus. A sada e, su na redu je na redu zastupnik parlamenta, e, e, izvjestitelj u sjeni iz sed a gospođa Dame i gospodo, želimo postaći rast i smanjiti nezaposlenost na uravnotežen način E, kad gledamo makroekonomske agregate od 2011. E, rast je bio e, relativno slab neuravnoteženosti, naročito makroekonomske, su veće izvan europodručja. E, u nekim državama je nezaposlenost pet, e, više od 5%, što znači da moramo ulagati u zapošljavanje. Moramo ulagati u europodručju, e, to moraju poticati sve europske institucije od sada e, mi ne ulažemo dovoljno niti da u to da održimo našu kulturnu baštinu. Bilanca nije pozitivna. Pred nama stoje veliki izazovi, naročito što se tiče klimatskih promjena. Stoga socijalisti i demokrati e, žele ispregovarati tekst europskog semestra kako bismo dali novi zahmat e, našem e, rastu. Moramo se naročito obazirati na e, socijalne elemente, moramo smanjiti siromaštvo u Europskoj uniji. Naše ekonomske i socijalne politike također moraju biti usmjerene na sprječavanje sprečavanje klimatskih promjena moramo imati e, ekološku tranziciju koja će stvoriti milijune radnih mjesta. E, tražimo e, više fleksibilnosti, naročito u, području pakta o rastu i stabilnosti. Moramo se prilagoditi promjenama, moramo poticati razvoj digitalizacije Moramo poboljšati našu politiku obrazovanja, a poboljšati socijalnu sigurnost. Moramo razgovarati sa socijalnim partnerima. Želimo usklađenje poreznih sustava u Europskoj uniji kako bi e, zaustavili e, naročito agresivne e, porezne politike Također smo pozvali još jednom na povećanje plaća što bi koristilo gospodarstvu, naročito bi spriječilo deflaciju. Moramo e, jače surađivati sa Europskom središnjom bankom. E, mi smo za koordinaciju javnih politika, ali e, moramo biti i pragmatični ne možemo više e, e, ići starim putima, putevima moramo biti ambiciozni e, jer su izovi izazovi koji stoje pred nama veliki. Hvala lijepa. Thank you very much, Madame Laluk. Hvala, gospođo Laluk. A sada krećemo sa drugom krugom za zastupnike nacionalnih parlamenta. Gospodin Mađarska, izvolite. Köszönöm szépen, elnök Zahvaljujem. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, dame i gospodo, htio bih reći nešto o postupku izvješća po zemljama. To je e, nešto što u odnosu na Mađarsku E, se može reći sljedeće. E, kako bi se postigli zacrtani ciljevi e, smanjenja gubitaka i o drugi ciljevi, vjerujem da je ono što je vaš odbor rekao ispravno, no ne mogu prihvatiti kako je reagirala mađarska vlada na ovu želju za korekciju našeg proračuna. Naime, ja stav njemačke vlade smatram pogrešnim jer se rast u Mađarskoj e, sada e, sada je negdje na 3-4%, čak i preko 4% e, je znosio ekonomski rast u protekloj godini, dakle bio je prilično visok, što ukazuje da E, Njemačka da mađarsko gospodarstvo radi punom parom i to zbog e, toga što ga e, se mogu, moraju brzo povlačiti sredstva iz europskih fondova, što znači da se u građevinskoj industriji je došla, došlo kvartalu u kojemu se je samo u građevinskoj industriji za 50% porasta, porasla aktivnost što je dovelo do e, razvoja e, jednog mjehura u građevinskoj industriji što je jasan e, znak da da zbog inflacije forinta gubi sve više na vrijednosti. Ove godine imamo i općinske izbore, tako da ovdje vidim veliku opasnost, naime da ova umjetno inicirana konjuktura e, koja se mora umjetno i održavati, dakle da ovaj e, mjehur koji je nastao će se isto tako i raspuknuti u jednom trenutku. Stroga pozdravljam e, prijedlog komisije za soft landing da se osigura E, ublaženi pad na negdje 2 do 3% koji bi bio primjeren situaciji. Hvala. Gospodin Kologijanis, Grčka, izvolite. Hvala lijepa. Kao predsjedatelj e, stalnog odbora za gospodarske poslove u grčkom parlamentu želim pozdraviti ovaj e, sastanak e, imamo sada novu vladu u grčkoj kao što znate e, na čelu je gospodin Mitsotakis jedan od prioriteta jeste veća ulaganja E, snižavanje poreza, poboljšanje obrazovanja, borba protiv klimatskih e, promjena i e, a još jedan prioritet je pokazati solidarnost onima koji to trebaju. Moramo rješavati imigracijske probleme u posljednjih nekoliko dana e, Grčka je e, doživjela veliki porast e, do priljeva izbjeglica. 2500 migranata je stiglo na otoke Sjevernog Egejskog mora u proteklom tjednu. Što se tiče politika europodručja, naši m, proračunske obveze ćemo dalje ispuna, ispunjavati. E, mi želimo rješavati makroekonomske neravnoteže, želimo poticati ulaganja e, time da e, ćemo izglasati novi zakon o razvoju to će biti podastrto parlamentu e, sljedeći tjedan. Potičat ćemo e, turizam i iskorištavati nove izvore energije. Hvala lijepa. A sada imamo drugu rundu javljanja za riječ e, zastupnika Lui Grekano iz kluba Renew. Evo, izvolite, imate riječ. Hvala predsjedniče. Hvala svim kolegama i kolegicama iz drugih zemalja. Dobrodošli u Brisel. E, moj klub je e, potvrdio da smo spremni na kompromis, ali želimo obnoviti Europu. E, zahvaljujemo svima koji na tome rade. Naša e, obveza za obnovu Europe e, zahtjeva reforme u Europskoj uniji. Kao što smo rekli jučer gospodinu Dragiju, to počinje od e, valute koju ne treba spašavati. Ne trebamo spašavati valutu koja, koja to ne može pretrpiti. To moramo raditi i ovdje, ali i nacionalni parlamenti to moraju raditi. E, Evropska središnja banka je e, izvršila stabilizacijsku ulogu. Moramo izbjeći e, da se dogodi ono što se dogodilo 2008. E, stabilizacija nije jedina stvar. Moramo gledati u budućnost, moramo izbjegavati poreznu utaju, imamo, imati zdrave javne financije, a, okoliš mora biti naš prioritet. Moramo osigurati da e, naše gospodarstvo bude uključeno u digitalnu revoluciju. Stoga je europski semetar od ključne važnosti. 60% e, preporuka za pojedine zemlje nisu bile provedene i to zaista ne zadovoljava. Nećemo mirno gledati e, dok e, se reforme ne provode, a to je krivnja komisije i vijeća. Mi ćemo održati naše obećanje, to jest obnovit ćemo Europu. Hvala lijepa. Hvala Luj. A sada treća runda. Gospodin Bogi iz zastupničkog doma. Italije. Hvala predsjedniče. Nešto se promijenilo od posljednjeg puta kad sam bio ovdje. Sada sam u oporbi, to se događa. E, iako nije došlo do izbora u međuvremenu. Međutim, jedna stvar koja se ne mijenja, po mom mišljenju, jeste krivi pristup e, koji e, je osnova prekoporuka po pojedinim zemljama makroekonomske e, neravnoteže. E, Italija izgleda da je izvan parametara. E, dug, imamo i 15 drugih zemalja koje su u sličnoj situaciji, koje imaju ovakvu neuravnoteže duga. A nezaposlenost je također previsoka po tim parametrima Europskog barometra. Nezaposlenost, kako je smanjiti? Da li ćemo to učiniti ulaganjima e, i smanjenjem poreza ili e, činiti ono što smo činili u prošlosti? Ako pogledate posebne preporuke, e, je smanjenje potrošnje povećanje e, poreza i smanjenje mirovina. Ali to mi radimo u Italiji pod Montijem, možda se sjećate. To se radilo nasilno i agresivno. Imali smo ogromno povećanje e, poreza e, na stambene objekte i smanjenje mirovina i rezanje javne potrošnje. Sve smo to imali a 13 e, e, kvartala recesije je uslijedilo na to, a nezaposlenost je i dalje e, perzistirala. Dakle, nije se smanjila. Zaključak je da je, imamo veliki problem s dugom. BDP je pao, i išli smo uglavnom u krivom smjeru. Imamo e, nezaposlenost i dug, ta dva faktora. Kako možemo reći Italiji da nastavi tim e, e, politikama koje su e, pogoršale stanje na oba područja? Na papiru to izgleda dobro, ali već smo s takvim mjerama pokušali u prošlosti. Bezuspješno. Upravo te mjere nas guraju u krivom smjeru. Sada e, smo u oporbi i možemo se samo protiviti tim mjerama. To je rekao i gospodin Dragi. Mm, e, mislim da ga moramo bolje poslušati. Hvala vam na intervenciji, a sada iz Italije gospodin Fantedi iz e, predstavnik Senata. Hvala lijepa predsjedniče. U prvom redu da vam najsrdačnije zahvalim što ste nas pozvali na ovaj sastanak. E, tajnik e, odbora za proročene u našem senatu je uvjeren, ja sam tajnik e, tog odbora u senatu i uvjeren sam europljanin Žao mi je što su predstavljene samo osam zemalja u ovom odboru. Možda tu situaciju možemo promijeniti u budućnosti. Jučer smo ovdje imali gospodina Dragija. Čuli smo da e, još jednom, po našem mišljenju, se e, koristi monetarna politika trebamo reći svim kolegama u ovom odboru da je važno da se usredotočimo na fiskalnu politiku. Moramo štititi ulaganja, moramo djelovati prociklično u javnim ulaganjima, e, moramo imati također plan za osiguranje zaposlenosti sve su te mjere dobro došle i mi nadam se da možemo i dalje e, surađivati u Europskoj uniji na tim područjima. Hvala. Hvala. I, a, sada e, ima riječ gospodin Urtason, e, izvjestitelj u Sjeni Zelenih. srdačnom pozdravljam naše goste danas smo podne u Europskom parlamentu. Mislim da je ovaj dijalog vrlo važan kako bismo bolje koordinirali parlamentarni nadzor europskog semestra. Ovaj semestar zahtjeva um, duboke reforme demokratska odgovornost, vlasništvo država članica, plus sve ono e, na čemu radu u, radili u proteklih nekoliko godina. Sve su to izazovi. U posljednjih nekoliko godina mi, smo bili e, e, prilično kritični prema scoreboardu i alatima koje ovdje koristimo. Komisija je bila vrlo oštra u provođenju proračunskih propisa ali imamo i drugi skup propisa. E, oni se tiču makroekonomskih neravnoteža, a tu komisija nije bila dovoljno aktivna. E, mislim da e, pred nama stoje razni izazovi. Europski semestar je važan alat. Moramo svakako koordinirati naše ekonomske politike. Surađujemo sa gospođom Delange E, nastojat ćemo popraviti ovaj instrument ili dati neke preporuke za to. Imamo i drugih tema koje su relevantne. E, preporuke po zemljama nisu se bavile dovoljno oporazivanjem. Mislim da to, tome trebamo posvetiti veću pažnju. A rasprave o europskom semestru su trenutak da razmislimo o miksu vanjskih politika. Mi kao zeleni e, želimo da se u izvještaju odrazi to da prethodni miks se bavio uglavnom e, e, stranom ponude što je dovelo do Ekonomske štete. Mislim da o toj politici trebamo ponovno razmisliti. Kao što je gospodin Dragi jučer rekao, e, fiskalni alat u, na europskoj razini se mora koristiti, a neke e, zemlje imaju fiskalnog prostora i to treba odraziti u semestru. Mnogo govorimo o strukturnim reformama koje su potrebne na nacionalnoj razini, ali trebamo razmisliti i o reformama na europskoj razini. nismo učinili ono što je bilo potrebno nakon prošle krize. plan za osiguranje depozita i tako dalje. Sve te razne teme su važne. Moramo nastaviti ovaj dijalog s Europskim parlamentom parlamentima i parlamentarcima. Nadam se da će nam to omogućiti i ovaj izvještaj gospođe Delange. Hvala lijepa. Ja ću ponoviti za one koji su zakasnili. Ako želite sudjelovati u ovoj raspravi, molim da ispunite ovaj e, žuti komad papira. Imamo sljedeću rundu Eh, govornika, gospodin Viselar iz eh, zastupničkog doma Luksemburga. Hvala predsjedniče, hvala što se pozvali danas popodne. Počet ću pocrtavanjem važnosti instrumente financijske analize koju imamo na eh, raspolaganju. To pocrtava važnost alata, to je naročito važno za oporbu Nekoliko primjedbi e, e, o gospodarskoj politici, naročito e, o preporukama iz ovog dokumenta. Ako mi imamo samo 20% javnog duga, a razvoj od 2,5%, to nije problem. Međutim, mi imamo probleme e, koji se već danas vide, a doći će u budućnosti. Moramo ih imati na umu u mojem zemlji. E, preporuke koje je dala komisija su dobro istakle e, ove dugoročne opasnosti za Luksemburg. Poboljšanje dugoročnog sustava mirovina, to je veliki problem za nas naš sadašnji mirovinski sustav još za sada daje pozitivne bilance, međutim znamo da od 2023. dogodit će se upravo obratno i do 2030. će mirovinske kase biti prazne. Stoga treba reći, danas već treba definirati sustav, treba ga promijeniti u, trenutku dok su financije još dobre e, moramo naglasiti na provedbu onoga, onih propisa koji danas postoje. E, danas vidimo e, ekonomski rast koji je očiglen 2,6 do 3%, međutim to je demografski rast, a ne uglavnom demografski rast, a ne rast proizvodnosti. To je povezano sa niz problema. Imamo probleme sa e, cijenama nekretnina, nemamo dovoljno stanova Isto tako je javni e, promet e, jedan problem. To zahtjeva velika ulaganja i svakim danom ta ulaganja bi trebala rasti. E, naša vlada se trudi da nešto napravi u tom smjeru, ali imamo ne toliko problem financiranja koliko problem pomanjkanja radne snage trebamo e, e, naglasiti u prvom redu provedbu preporuka koje su nam dane. Hvala e, na preporukama. Gospodin Pesko iz Talijanskog sanata ima riječ. Izvolite. Hvala lijepa na ovom pozivu. Vrlo mi je drago da vidim toliko europskih kolega koji se bavi istim problemom kao i ja, a to su proračunski problemi. E, možemo ovdje analizirati makroekonomske indikatore, možemo analizirati podatke zajedno. pokazatelji e, makro, makroekonomskih e, neuronoteža pokazuju sljedeće u prvom redu dumping na području poreza. E, to, dakle, agresivne porezne politike, to oštro osuđujemo. Jer mm, niz zemalja e, imaju mnogo strožu fiskalnu politiku E, isto tako delokalizacija, imamo natjecanje između državama članicama, neke imaju vrlo niske plaće pa tako privlače poduzeća. E, trebamo shvatiti što razlikuje e, jedno zemlje od druge. Dobro bi bilo da u prvom redu dobijemo jedan pokazatelj koji će sažeti sve druge ne, ne mislim o nekom e, rangiranju, ali za lajka koji to čita, e, te sve usporedbe, takva, takva, e, tako, tako bi element inovatorski bio koristan. Što se tiče političkih preporuka, gospodarska politika – bilo bi dobro da sagledamo stvarne probleme s kojima se e, sada suočavaju neke zemlje, naročito budućnost mladih ljudi, tehnologija, zdravlje, okoliš, e, briga za starije građane. Sve su to stvari s kojima se moramo učinkovitije pozabaviti. I naravno zapošljavanje. U svim tim sektorima moramo e, ulagati. E, nažalost, e, mnoge zemlje imaju ograničene opcije. znamo da proračunska ograničenja mogu ograničavati i ulaganja. Sto, stoga kažem svima vama koji ste ovdje i koji predstavljate svoje zemlje. Novi, nova predsjednica komisije je e, navela novi zeleni dil. E, imamo područja u kojima trebamo investicije, ali i tu trebamo e, elastičnost u proračunskim propisima. A sada, a sada opet zastupnici, par gospodin Eugen Juržica je također E, izvjestitelj i on e, je e, član ECR-a. Zahvaljujem gospodine Niedermayer. Zahvalio bih gospođi izvjestiteljici na njenom radu. Mislim da je vrlo dobro predstavila cijelu situaciju. dobro je ovo izvješće. Isto tako sviđaju mi se doprinosi izvjestitelja u e, Sjeni. Već smo imali dva sastanka tih e, izvjestitelja i imat ćemo još dva. Međutim, malo sam razočaran što se tiče uključivanja amandmana različitih e, klubova zastupnika i to u odnosu na formulacije Jasno mi je da neki klubovi trenutačno možda nisu skloni tržišnim rješenjima europodručja, ali smo također e, izbrisali reference na relevantne činjenice koje bi trebali biti dijelom izvješća. Jedan primjer toga je brisanje e, zapravo e, izražavanja očitog da se javne investicije uglavnom temelje na novcu poreznih obveznika. A druga stvar da pakt za stabilnost i rast neće biti u potpunosti proveden. Nije mi jasno zašto ove relevantne činjenice ne želimo isticati. Kada govorimo e, javnosti, onda nikad ne propuštamo zapravo naglasiti one važne teme agresivnog e, poreznog planiranja, sprječavanja pranja novca i tako dalje. Dalje, a kod ovih problema e, se pozivamo na veću fleksibilnost. Sve u svemu e, postoje neka e, neki dijelovi kompromisnog teksta koje ne mogu podržati, primjerice poziciju ECR-a da porezna pitanja su e, pitanja koje, kojima bolje upravljaju države članice i da za takva pitanja trebamo jednoglasno izglasavanje u vijeću. Zahvaljujem. Samo trenutak. Imamo još jednu prijavu za gospodina Atilu iz Mađarske. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. Moj kolega iz Mađarskog parlamenta je nezavisni zastupnik i on zapravo predstavlja opoziciju i oporbu i zapravo je ponovio je stvari o kojima smo već razgovarali u mađarskom parlamentu kada smo razgovarali o zakonu o proračunu. Mi smo mu objasnili da je iz tih brojki izvukao krive zaključke i mislim da bi bilo e, zapravo bolje da se vratimo na one prijedloge koje imamo e, pred sobom. Što se tiče dakle stajališta Mađarske, mi smo predložili neke izmjene i ako da su se ispunile e, te e, korekcije koje smo predložili, e, situacija bi bila bolja i Ministarstvo financija će do listopada 2019. pripremiti novu reakciju na ovaj postupak. E, dakle, Mađarska e, pozdravlja e, zapravo ovo izvješće i mnoge stvari su u skladu sa prijedlozima Mađarske kao što je poboljšanje kvalitete zdravstvene usluge, ali što se tiče agresivnog planiranja porezne politike, tu se ne slažemo s preporukama koje smo dobili. E, drago mi je da je Mađarska ispunila najvažnije zahtjeve što se tiče proračunskog deficita primjerice i Naravno, naš e, e, tijekom e, planiranja našeg proračuna ćemo sve te preporuke uzeti u obzir, ali moramo naravno imati održivi proračun. Malo smo skeptični što se tiče doduše drugih prijedloga i Mađarska nije jedina zemlja koja ima takvo stajalište. Jer referentne vrijednosti se dobivaju s pomoću metode koja nije po našem mišljenju odgovarajuća zato što se e, situacija u Mađarskoj općenito ne procjenjuje na dobar način. E, smatramo da naravno države članice trebaju uzeti u obzir ove preporuke, primiti ih na znanje i provoditi ih e, u kojoj je to um, mjeri moguće i stoga naravno i pozdravljamo da se nastavlja europski semestar dokle god je on u službi političkog dijaloga. E, preporuke za pojedinu zemlju za 2019. odnose se primjerice i na pravosuđe i mislim da su tu preporuke preporuke e, politički e, uvjetovane i tu ne vidim zapravo nikakvu vezu sa gospodarstvom i gospodarskom politikom. Zahvaljujem gospodine Atila. Ima li još nekoga ko se želi javiti za riječ iz e, redova zastupnika nacionalnih parlamenta? Ako ne, onda ću dati riječ izvjestitelju iz Sjene iz Guea. Zahvaljujem. Europska pravila su pokazala e, da e, zapravo su dobra i U ovom izvješću pokušavamo e, izraziti neke ideje koje bi ublažile e, neke učinke, e, bilo e, s pomoću pravila vezano uz proračune, tu mislim prije svega na pravila o investicijama i tu se radi o investicijama koje su povezane sa klimatskom politikom i socijalnom politikom i nama bi bilo drago da i tu postoje znači iznimke za pak stabilnosti i rasta i to na temelju upravo ovih investicija investicija u područja koja sam spomenula. E, to bi onda bilo e, zapravo potpuno u skladu sa pravilima e, za zdravu gospodarsku politiku. Osobito kada se radi o investicijama, mislim da bismo to već sad mogli provesti. Mislim tu na ona lijepa objašnjenja koja stalno slušamo o tome kako se reagira na klimatske promjene i kako se borimo protiv e, siromaštva kada bi se ove lijepe riječi komisije parlamenta htjele shvatiti ozbiljno, onda to mora imati svoje posljedice po način na koji se zapravo primjenjuju ove investicije Europske unije. I isto tako da se osvrnem na preporuke za pojedine zemlje. E, mi smatramo da je od velike važnosti da se zapravo kritički e, osvrnemo na to. Mnoge demokratske vlade e, imaju naravno legitimno pravo odlučiti ne slijediti te preporuke zato što nisu u skladu s gospodarskim programom na temelju kojeg su izabrani. Znači, e, moramo uvijek naravno gledati ove preporuke u odnosu na posljedice koje će imati po te pojedine zemlje. Primjerice tu mislim na e, preporuku fleksibilizacije tržišta rada koje su dobile sve zemlje. To je u mnogim zemljama zapravo dovelo do toga da su obustavljeni e, pregovori o kolektivnim ugovorima i E, mislilo se da će to dovesti do boljih uvjeta e, rada i boljih plaća, ali to nažalost nije bio slučaj. E, takvom reformom tržišta rada zapravo doveli smo do toga da najviše pate oni koji su zapravo u prekarnoj situaciji i to čak bez obzira na to što su to vrlo često visoko obrazovane osobe. Tako da mislim da moramo na ta pitanja naći odgovor. Isto tako e, što se tiče makroekonomske e, ravnoteže e, i to zapravo se mora odražavati u europskoj politici jer vrlo često imamo birokratska upozorenja koja zapravo po nacionalne države i europsku politiku nemaju nikakve posljedice. Zahvaljujem. Sada otvaram raspravu za svakoga. E, naravno pod uvjetom da ste ispunili e, žuti listić i prijavili se za e, sudjelovanje u raspravu. Prvi kojeg ima na popisu je kolega iz EPP-a. Zahvaljujem. Drago mi je što mogu pozdraviti sve naše kolege, zastupnike iz nacionalnih parlamenta i Mislim da je zapravo ovaj format vrlo dobar da raspravljamo o pitanjima e, europskog semestra e, jer znamo vrlo dobro da se ova pitanja e, tiču ili podijeljene nadležnosti ili zajedničke nadležnosti država članica Europske unije. Sada ću se prebaciti na mađarski jezik. Danas imamo priliku e, čuti mađarski jezik u nekoliko navrata. Ima nas nekoliko. Ali sada e, što se tiče europskog semestra. Pretpostavljam da zapravo ovdje nismo došli kako bismo imali unutarnje političke rasprave. I ako pogledamo Mađarsku i usporedimo njenu situaciju sa situacijom od prije deset godina kada se Mađarsku po prvi puta trebalo zapravo spasiti, e, vidimo da imamo gospodarski rast od 5%, to je jedan od najvećih rasta u posljednjih osam godina. I Isto tako e, stopa zaposlenosti e, se povećala sa 46 na više od 70%, zaduženje smo smanjili na ispod 70%, a imali smo 82%. To su znači sve brojke koje ne možemo dovoditi u pitanje. Eh, europski semestar je izuzetno dobar eh, instrument gospodarske politike, ali moramo isto tako uzeti u obzir da ako sve eh, zapravo utrpamo pod taj europski semestar, da ćemo više izgubiti nego li dobiti. S time ćemo zapravo spriječiti da učinkovitije iskoristimo taj instrument. To vam je poput božićne jelke na kojoj je previše ukrasa. E, znači, ne bismo trebali preopteretiti europski semestar. Komisija zapravo sada pokušava utrpati neke stvari pod europski semestar koje nemaju veze s njim. I ako će se tako nastaviti, onda države članice to više neće svačati ozbiljno, zato što će imati osjećaj da se Europa miješa u apsolutno sve. I e, mislim da to trebamo spriječiti. Dakle, mislim da trebamo biti usredotočeniji. A sada što se tiče amandmana koji su podneseni. E, što se tiče toga, e, postoje neki amandmani koji se odnose na veću poreznu harmonizaciju e, i koji predviđaju iskorištavanje postupka glasovanja prema kvalificiranoj e, većini i kao što je kolega iz ECR-a rekao, to zapravo znači da si sami pucamo u nogu jer ako ne dopuštamo porezno e, natjecanje unutar Europske unije, onda će nas zapravo gospodarski subjekti napustiti i mislim da je zapravo upravo ta konkurencija dobra za Europsku uniju. Dakle, porezne harmonizacije e, su nešto što ne prihvaćamo. Hvala na ovom izlaganju. E, Sljedeći je Marek Belka iz eh, SID-a. Hvala. Europska ekonomija pati od dvije stvari. Jedna je premali rast, odnosno spori eh, rast i to je loše za našu međunarodnu eh, konkurentnost, a drugi problem je divergencija. To je problem aspekta budućnosti europodručja, ali i s aspekta budućnosti europskih integracija općenito. Neke zemlje bi trebale zapravo rasti brže od drugih, neke bi trebale imati manje stope inflacije. To je naprosto činjenica. Unutar semestra imamo potencijalno vrlo zanimljive i vrlo moćne instrumente. E, jedan je MIP, e, postupak mm, izjednačavanja makroekonomske neuravnoteženosti. Nisam siguran je zapravo komisija ovaj instrument koristi na ispravan način, odnosno na odgovarajući način i e, na simetričan način, da se tako izrazim. Znači, ne samo zemlje koje kaskaju bi trebale mijenjati svoje politike. Trebale bi ih mijenjati i one koje su malo prebrze. Jer radi se tu o budućnosti i možemo reći e, preživljavanju europodručja. Primjećeno je i ovdje da e, je zapravo e, propulzivnost investiranja dosta e, mala. Ali to je tako na cijelom svijetu. Ne znamo zašto, ali privatni sektor jednostavno nije voljan investirati u onoj mjeri u kojoj bi to možda bilo poželjno i bez obzira na to jel nam se to sviđa ili ne, to otvara prostor za javne investicije. Moramo kada je to moguće i potrebno, intenzivirati javne investicije. Ako smo dovoljno liberalni, onda možda možemo sumnjati u učinkovitost javnih investicija, ali činjenica je da privatni sektor jednostavno ne, invest, ne ulaže, dakle javne investicije su stoga važne i to je sada poziv Europskoj komisiji, ajmo onda nadomjestiti ovaj nedostatak privatnih investicija javnim investicijama. E, samo ću vas informirati da imam samo još jednog govornika koji se javio za riječ. Ako još netko želi sudjelovati u raspravi, ispunite žuti listić ili podignite ruku da vas vidim, e, jer e, u suprotnom ćemo zaključiti ovaj dio sjednice. Sada će dati riječ gospodinu Rolandu. Zahvaljujem. Izuzetno mi je e, velika čast što mogu govoriti ovdje. Fascinira me zapravo e, što sam sve ovdje čuo E, pogotovo e, zato što e, se već 30 godina bavim investicijama i zapravo mi se čini da imamo dva temeljna problema. To je problem malog rasta, a što to i, a, i uzroka malog rasta, a drugi problem je zapravo da tako kažem, vojnička politika kroz 20 država članica Europske unije. Čuli smo kako eh, zapravo situacija europodručja je uvjetovana e, nekim e, trgovinskim tenzijama, ali ako gledamo primjerice SAD, onda su tamo brojke potpuno drugačije. E, oni dolaze sada do pokazatelja koje su zadnji put imali 80. godina, a Europa raste stopom od 0% kada čujemo za brojke iz Njemačke možemo vidjeti da čvrsto idemo prema negativnom razvoju. Imamo jednu krizu koja se pojavljuje sada u Europi i pitanje je kako ćemo je riješiti i e, moje mišljenje je da to ne činimo na način kako je to Mario Draghi e, obitao činiti jer na taj način dolazi do velike velike zapravo nerazmjerne raspodjele sredstava. Mm, ako tražite dakle razloge zašto nema investicija iz privatnog sektora, zato što banke poduzećima ne e, pozajmljuju novac i to ne čine zato što znaju da smo u konstantnom okruženju e, slabog rasta i na taj način imamo zapravo e, je e, jednu situaciju koja se napuhava i koja će puknuti u jednom trenutku. Znači, možemo prikupiti kapital na temelju novih zelenih politika gdje država zapravo diktira na koji način prikupiti kapital, ali to je zapravo krivo. Ako pogledamo slučaj Njemačke, e, oni su e, odlučili izdati obveznice, a to znači uvijek u budućnosti veće poreze. Oni su zapravo e, to planiraju e, nadoknaditi znači porezom na ugljik i e, zapravo bi sve ove naše probleme mogli riješiti sa deregulacijom i time da dopustimo slobodnom tržištu da se razvija. Ako ćemo ovako nastaviti kako smo krenuli, samo ćemo završiti u, očajnijoj situaciji. Hvala. Gospodin Kefsos. Zahvaljujem. Za početak eh, pozdravljam kolege iz nacionalnih parlamenta. Dobro nam došli. Sa vašim intervencijama ste obogatili ovu našu raspravu i naš rad jer sada zapravo puno bolje možemo razumjeti kakva je situacija u vašim zemljama i kako se možemo koordinirati na razini Europe i eh, naravno nemam ni ja eh, instant rješenje za naše probleme. Ali baš zbog toga smatram da nam je potreban konstruktivan pristup. Moramo iskoristiti instrumente koji su nam na raspolaganju i e, trebali bismo ići još dalje kako bismo riješili svoje probleme jer mislim da se nalazimo u vremenu E, velike nestabilnosti i nitko zapravo ne zna u kojem će se smjeru to razvijati. Prvi indikatori su negativne e, kamatne stope. Razumijem naravno da to zabrinjava mnoge kolege, možda ne kolege iz Njemačke, ali mora se reći da su negativne kamatne stope nešto što sada ne možemo izbjeći. Oni su zapravo nužno zlo jer ne znamo kako ćemo se odnositi prema našem gospodarstvu. I ono što je također važno je da e, jake države gube na svoje dinamici i tu se vraćam na Njemačku e, budući da je njemačko gospodarstvo puno globaliziranije od grčkog upravo dolazi do tih problema s kojima se Njemačka trenutačno suočava. I naravno onda još imamo trgovinski rat između SAD-a i Kine. Znači svi smo eh, naravno za zeleni rast, za zeleni dil, ali ne znamo kako zapravo doći do toga i eh, nažalost ne znamo ni kakva će biti situacija sa Brexitom, svi pozorno pratimo. Dakle, čak i suci u Velikoj Britaniji više ne znaju kako će se nastaviti situacija. Suci protiv vlade, vlada protiv eh, stranaka, svi protiv svih, sve je to jedan veliki kaos, jedna velika konfuzija i imamo još i veliku konfuziju na međunarodnoj razini. Već sam spomenuo trgovinski rat između SAD-a i Kine ali imamo i problema u Saudijskoj Arabiji. S drugim dakle riječima i tu ću zaključiti morat ćemo se suočiti s mnogim izazovima i e, što konstruktivnije pristupimo tome, to će biti bolje po nas. Uh, Hvala, imamo dalje javljanje za riječ. Francesca Donato, nezavisni, izvolite. Hvala, evo ja ću talijanski govoriti. U svjetlu onoga što sam čula. Kolegi, qualche riflessione. I posebice u svjetlu onoga što rekao jučer Mario Draghi. Željela sam prenijeti neka sva razmišljena sada o gospodarstvu Europske unije, možda pojasniti o čemu se ovdje točno govori. Naime, kako ja to vidim. Ono što moramo učiniti je shvatiti da Europska unija iz perspektive rasta je podijeljena u dvije različite zone koje se ponašaju prilično različito. Prvo e, europodručje i zatim e, ne, e, zemlje koje nisu u europodručju i pogledavši podatke posebice posljednje dvije godine zemlje izvan europodručja su znatno rasle dok one koje su u europodručju su prolaze kroz fazu umjerenog rasta ili stagnacije. E, istovremeno druge zemlje znatno rastu. Naprimjer, njemačka stagnacija sada je gotovo sve obuhvatila. Tako da je pitanje kako su učinkovita i ažurirani e, propisi koji upravljaju europodručjem. Posebice razmišljam o proračunskim ograničenjima. a na kojima se često temelje preporuke po pojedinim zemljama. Kao što nam se juče podsjetio predsjednik Dragi, ta propisa treba e, revidirati e, u svijetu toga da se čini da više nisu učinkoviti, posebice za E, protociklični rast e, koji se čini danas je obuzao i to je zbog toga e, mislim da ovu situaciju trebamo uzeti ozbiljno. Recimo ako pogledamo preporuke na primjer Italiji da nastavi sa takozvanim strukturnim reformama Mislim, e, reforma pravosuđa i birokracija svakako jesu potrebni, svi bi se s time složili. No istovremeno mi u Italiji i u Grčkoj provodimo mnoge reforme koje, e, koje su se tražile od nas, posebice tržišta zapošljavanja i mirovinskog sustava. I e, poštivali smo i propis o nadzoru banaka, ali ipak ne postižemo rast. Ono što je jučer zatražio predsjednik Dragi je da zemlje koje imaju nešto sredstava za trošenje trebaju ponovno pokrenuti rast time što će e, u protuciklički način e, pokrenuti ciklus investiranja i trošenja. To nije vjerojatno da će se neko odgovoriti na taj zahtjev e, obzirom da nema nikakvih sankcija i o e, obzirom da postoji veliki e, velika razina straha koja se tiče inflacije. Tako da takve inicijative vjerojatno e, neće se pokrenuti ako bi bile korisne za cijelu Europsku uniju. To, je, to se posebno odnosi na one zemlje koje su u ekonomskom položaju i koje bi mogle to učiniti oni koji su spremni investirati i s druge strane one koji imaju najveću potrebu za intervencijom u području infrastrukture i e, recimo izdataka za istraživanje i razvoj i za druge aspekte e, recimo za važna za život građana. No, mi se umjesto toga moramo pridržavati vrlo strogih proračunskih propisa. Dakle, ovakav pristup e, na kraju vodi do toga da mm, nikamo nećemo dospjeti na ovaj način. Mislim da moramo pažljivo svi o tome razmisliti. Ako eh, se ne bude slijedio sustav Marija Dragija sa središnjim fiskalnim tijelom koje će odlučivati gdje će se trošiti, ja zapravo ne vidim da će bilo tko iz zemljačnice biti eh, spreman to prihvatiti, a posebice da će se moći postići jednoglasnost. I u takvom kontekstu mislim da će biti vrlo teško izaći iz ove krize. Tako da ovo razdoblje stagnacije ako bude prepušteno slobodnoj volji i inicijativi samih zemalja koje imaju e, taj višak za trošenje, bojim se da ništa od tih politika e, nikada neće biti ostvareno. Mislim da je potrebno razmišljati o sustavu koji će omogućiti, ako već ne sankcije, onda poticaje za te zemlje. Naime, moramo imati na umu da postoji jedna granica za taj e, višak, e, a to je nešto što se do danas nije poštovalo, a kamoli sankcionirano. I posljednji govornik na ovom popisu, Pedro Marquez, SID. Zahvaljujem predsjedniče, ja ću portugalski. Želio sam e, zahvaliti na ovoj prilici da vodimo jednu dubensku raspravu. Zahvaljujem nekim od prethodnih govornika koji su me doista potakli na razmišljanje i u javnim raspravama i o ekonomskim politikama. Morao bih se složiti sa ovom idejom koja je iznesena da ono što ne bismo smjeli činiti je dizati kamatne stope, ništa ne činiti i pustiti tržište da ide samo svojim putem. A mislim da je upravo to model koji se pokazao da neće funkcionirati nakon desetljeća financijske krize koju smo proživjeli. Prije toga smo imali prilično nereguliran financijski sustav i u cijeloj eurozoni bili su strukturni financijski rizici i je e, razlog da Središnja banka intervenira da spasi Europu. Mislim da e, ništa, ni jedan drugi stav zapravo ne bi bio realističan, no ono što je potrebno je povoljni makroekonomičko okruženje kako bismo mogli se uhvatiti sa svim financijskim posljedicama i Brexita i ovih trgovinskih ratova. Treba nam, e, treba nam oni koji imaju viška da učine više, trebamo e, e, osigurati da se prekomjerni višak i propisi o prekomjernom višku također nekako prate od strane komisije da ima neke posljedice. Naprimjer, razmišljam sada o proračunskom kapacitetu za eurozonu i, do, i dovršetku monetarne unije kako bi se europodručje moglo e, suočiti sa asimetričnim šokovima s kojima ćemo se zasigurno suočiti u budućnosti. I slažem se da trebamo djelovati i na e, strani e, ponude jer ćemo biti suočeni s promjenama zbog demografskih promjena, nedostatka inovacije i tako dalje. Ono što naglašavam, ne bismo trebali sada se boriti tko će manje financirati javne politike. To će samo dovesti do poreznog natjecanja između zemalja članica. I usprkos činjenice da su neke zemlje promijenile svoj pristup i da na ispravan način oporezuju velike korporacije, ako nastavimo sa poreznim natjecanjem između zemalja članica, ograničit ćemo svoje mogućnosti financiranja javnih politika i države i socijalne države i smanjivat ćemo svoje opcije za stvaranje održivog modela Europske unije. Nadam se evo da su moji komentari bili evo provokativni prema nekim komentarima koje smo čuli ranije, ali evo to je bitka koju treba početi voditi. Hvala vam. E, obzirom da nemamo izvjestiteljicu za ovo izvješće s nama, samo ću kratko e, osobno e, završiti ovu raspravu sa par osobnih napomena. Evo kao što je nekoliko puta već rečeno, brojne nadležnosti u području ekonomskih politika u rukama su nacionalnih vlada, no ipak trebali bismo biti svjesni činjenice da smo svi zajedno u istom brodu propast slabih e, gospodarstvo u krizi našeg susjeda e, loše za sve nas. Jer e, rastuće i snažno gospodarstvo naših susjeda dobro je i za nas. Znači na to treba misliti. Moramo imati i međusobne interese, ali i znatnu odgovornost u rukama nacionalnih vlada. Drugo, mnogo je toga rečeno o preporukama. No, ono što je važno je i predanost reforme, vlasništvo nad reformom. Jer inače to, e, ta reforma nikada e, neće uspjeti e, ispuniti svoje ciljeve. Mislim da ovo bila dobra rasprava i drago mi je što su govornici iz nacionalnih parlamenta pokazali da su zainteresirani za proces semestra, preporuke po zemljama i da neki to smatraju i važnim dijelom domaćih politika, što je ohrabrujuće. Naravno da e, je ovo politička rasprava o stanju gospodarstva i o prioritetima pa se mišanja razlikuju, no nije ovo ni prva ni posljednja rasprava, ona će se nastaviti i vjerujem da će se nastaviti u sastancima u sjeni i na kraju na krajeva e, vjerujem da ćemo imati dobro i uravnoteženo izvješće. Eto dakle, zahvaljujem našim gostima koji su nam se priključili u raspravi. Hvala svima na sudjelovanju u raspravi. Hvala svima i koji su slušali raspravu. A organizacijska pitanja, dakle, e, drugog e, desetog ćemo glasati odbor odboru Ekon, a, zatim i e, prije sastanka vijeća još i na plenarnoj sjednici. A sada imamo razmjenu mišljenja sa predsjedateljem Europskog fiskalnog odbora e, koji će e, krenuti za 35 minuta, ali evo obzirom da ovo zadnja točka našeg dnevnog reda e, i krenut ćemo na vrijeme. Dakle, vidimo se u, za 35 minuta u 16.30. Hvala. mm Dear colleagues, please get will start. Last point. I posljednja točka našeg dnevnog reda, točka broj 8, razmjena mišljenja sa profesorom um, Nilsom Tigesenom iz Europskog fiskalnog odbora. Dakle, Europski fiskalni odbor uspostavljeni nakon izvješća pet predsjednika o dopunjenju e, monetarne unije. Odgovornosti odbora su evaluirati provedbu fiskalnog okvira Europske unije, evaluirati prikladnost e, fiskalne politike europodručja i nacionalnih razina, te dati predloge za buduću evoluciju fiskalnog okvira Unije. 25 25. lipnja 2019. EFB, Europski fiskalni odbor, objavio je svoju ocjenu opće orijentacije fiskalne politike u europodručju za 2020. koju će nam sada profesor Tigesen prezentirati. Dakle, e, organizirat ćemo rad tako da ćemo prvo dati našem gostu 10 minuta za uvod e, koji će e, biti putem PowerPoint prezentacije. Zatim ćemo imati po pet minuta e, razgovor sa članovima odbora Ekona, zatim ako će biti vremena spontano javljene za riječ. Dakle, profesore, e, izvolite, imate riječ. Zahvaljujem. E, zadovoljstvo je biti ponovno ovdje. Čestitke na novo, na vašem položaju novo izabranom parlamentu. Fiskalni odbor, e, kao što ste rekli, postoje već jedno tri godine i e, bilo nam je drago što smo i ranije mogli e, voditi raspravu sa ovim odborom pod predsjedateljem gospodina Galtierija. Mi smo načelno savjetnici Europske komisije, ali načelno i javno, time što govorimo i u drugim forumima, kao što je parlament i pred Eurogrupom, Ekofinom i drugim službenim tijelima. Jedan dio našeg mandata je pogledati koncept e, fiskalnog stanca, fiskalne politike europodručja i njegove prikladnosti. Yes, the slide uh, shows a sequence. Dakle, na ovom slajdu možete vidjeti kako to izgleda. U lipnju je prvo komisija, zatim i Europski fiskalni odbor napravio neke evaluaciju o tome kako bi izgledala fiskalna politika europodručja i nacionalne fiskalne politike za 2020. kao eh, preporuku koja će se sa komisijom raspravljati u studenom i zatim usvojiti preporukom vijeća u siječnju 2020. područje, kao što sam rekao, je jedan e, ovako čudnovati koncept. Mi ga ovdje zovemo slijepa točka u e, sustavu europskih politika i to namjerno. Zašto? Jer zato kada je uspostavljen mastriški sporazum, odlučeno je da se oni da se propisi odnose na nacionalno područje, a ne na cijelo područje No, postavljeno je na kraju pitanje nije bi li bilo razumno sažeti sve te preporuke koje iznosimo u pojedinim zemljama i vidjeti bili dobili jedan razuman ishod i dobar mješavnu politika u monetarnoj politici koja je naravno centralizirana. U ovom dijalogu o mješanoj politici politika ključno je da e, Središnja banka se bavi politikama za cijelo područje, no sastanak ministara Eurogrupu i e Ekofinu raspravljaju zemlje pojedinačno i treba je uspostaviti jedan most i koordinaciju između jednog i drugoga. No, također ću u daljnjoj raspravi pokazati da u svojim konceptom postoje određene poteškoće. Dakle, u ovom kratkom izvješću za 2020 e, postoji središnji scenarij koji je komisija izradila početkom ove godine. Mi smo ga malo ažurirali sa e, predviđanjima od srpnja i lipnja i srpnja, no od početka 2018. ekonomska e, aktivnost se usporila, no nakon toga u drugoj polovici 2019. pokazale se naznake nekog mogućeg rasta e, kao i za 2020. No u tom trenutku je postalo jasno da postoje i znatni rizici takvom predviđanju, a e, odnose se i na trgovinske tenzije i na Brexit kao i na određene probleme u proizvodnom sektoru. I također Europski fiskalni odbor naravno E, nema niti e, izvore, e, niti mogućnosti da sam radi ekonomsku procjenu, nego se mora temeljiti na onome što prikupi komisija, no nekad se ne slažemo u potpunosti. Dakle, ovo je slika na kojim smo mi temeljili svoju analizu i ovdje usprkos sadašnjeg lošeg stanja u izgledima, zapravo zaposlenost pada, E, i padati će u 2020. temeljem na nedavnih predviđanja, a spori rast za 2020. oko, oko 1,2 1,1 kao što je rekao predsjednik e, Dragi, otprilike u skladi ili malo više iznad potencijalne stope rasta kalkulirane za dulje razdoblje za europodručje. ovo su E, neki kratkoročni pokazatelji. Ove dvije linije pokazuju e, za EU28 i e, europsko područje za 19 zemalja gdje se vidi otprilike slična slika pa da krajem 2019. devetnaest Let me turn to the next uh, slide. In uh, the euro area... Dakle, u europodručju se zapravo ne mogu razdvojiti uh, ukupna i individualne komponente, pojedinačne komponente, pa ću govoriti o ukupnom agregiranom stanju. No, mislim da će svima biti poznato i ovdje se može vidjeti u kojoj mjeri su E, politike bile protociklične u prošlosti, a imamo neke prociklične e, ishode krajem krize 2011. do 2013. koje su bile jedno e, područje izraženog procikličkog razvoja, zatim 2018. i 2019. gdje je fiskalno stanje cijelog Europske unije bilo negdje oko neutralno i zatim neka tendencija za 2019. 2020 koja ide više u fiskalnu ekspanziju. No u trenutku, kao što ćete vidjeti na, na rast e, gospodarstva je e, ipak malo viši iznad dugoročne stope rasta. I u ovom e, grafu vidimo e, promjenu fiskalne politike, ovaj fiskalni stan, fiskalno stanje. Moramo pazljivo e, razlučiti između automatske analize i novih politika, diskrecionih politika koje utječu na temeljni deficit i također kako na to utječu politike u pojedinim zemljama u ukupnom agregiranom stanju. Znači za e, Europodručje 2020. mi e, predlažemo neutralne, stanje neutralnu fiskalnu politiku temeljem fiskalnih e, preporuka za pojedine zemlje i agregiranih preporuka za određenu konsolidaciju, otprilike 0,3%, jačanje strukturnog deficita ili temeljnog deficita, a za zemlje članice E, glede e, širenja deficita smo negdje na pola puta. Mislimo da bi se dobar program mogao temeljiti na tome da se e, u najvećoj mogućoj mjeri poštuju preporuke po zemljama i da se u potpunosti iskoristi fiskalni prostor tamo gdje postoji ono što vidimo ovdje, e, imamo razdvojene neke zemlje, ove crvene su sa visokim e, dugom, oko 98 do više od 100%, dakle to su lako utvrditi koje su, no nažalost one su ranije i u 2019. 20. upravo bile one koje su se najviše htjele širiti i upravo su ušle u fiskalnu ekspanziju. Njemačka i Nizozemska su u drugoj kategoriji, oni imaju proračunski višak koji bi mogli trošiti i to na domaću infrastrukturu i obrazovanje, istraživanje i razvoj. I oni bi mogli e, imati takvu ekspanzionalnu politiku, ali one te samo jedan mali dio tog fiskalnog prostora koriste. Naša preporuka je svakako da bi trebali činiti više Uh, e, znači downside rizici koji su također igrali ključnu ulogu u onome što je rekao i jučer predsjednik Dragi. Naime, dakle, da još jednom podsjetim da e, u situaciji e, ekonomskog pada. Mi trenutno nismo u ekonomskom padu, nego u ekonomskoj usporavanju no, u takvom ekstremnom padu bi prvo trebali biti uključene automatski stabilizatori, što bi možda neke zemlje dovelo u blagi konflikt sa propisima, no e, glavna filozofija maksliškog e, ugovora je da ako se e, načelno postuju prudentne politike da je to u redu. Zatim se može koristiti dakle, i automatski stabilizatori. A, recimo u Sjedinjim državama i Japanu su ti stabilizatori snažniji. Dakle, to e, se treba temeljiti na prvim naznakama. Ako to nije dovoljno, e, i ako se materializiraju svi negativni elementi scenarija, može se koristiti postojeća fleksibilnost u paktu za stabilnost i rast. To su prilagodbe koje su donekle modulirane e, e u e, funkciji potencijalnog ishoda i poslovnog ciklusa. Komisija je pokazala prilično e, e, dobar razum u interpretiranju toga, ali mi smo kod tih nekih primjena bili kritični. Neke su i potkopale poštivanje propisa, no svakako ako se pokaže potreba oni se mogu primijeniti a također za teži ekonomski pad e, postoji drugačiji scenarij gdje se svi ti propisi mogu i opozvati u slučaju recimo krize koja bi se u potpunosti rasplamsala. No mislimo da neki e, elementi u predviđanju ne bi to opravdali no, žao nam je od nama fiskalnom odboru da središnja fiskalna kapacitet više nije na dnevnom redu, jer za većeg asinkronog šoka ne recimo koji bi pogodio cijelo europodručje i EU28 istovremeno, onda bismo ipak možda trebali središnji fiskalni neki, neki središnji fiskalni kapacitet. No, svejedno postoje neki elementi u dolazećem sedmogodišnjem budžetu ovom proračunskom instrumentu za konvergenciju koji bi mogao otvoriti neke inicijative koje imamo pritom na umu o nedavnom izvješću, a neću sada raspraviti o svom posljednjem slajdu, jer to već ulazi u sljedeće izvješće koje smo već objavili, koje se nadamo također na jesen prezentirati ovom odboru zajedno sa godišnjim izvješćem. No, preispitali smo e, propise e, i neka pitanja o kojima sam sada govorio. No, Ovdje se govori o e, odnosu između fleksibilnosti u smislu boljih ishoda, e, stabilizaciji u svjetlu e, održivih javnih financija. No, mislim da bih ovdje mogao stati i evo dopustiti vam da postavite pitanje i hvala vam na vašem vremenu. Hvala vam lijepa. Mislim da smo bar tako organizirani kao vi. Molim da svi govornici budu kratki i precizni kako bismo imali dovoljno vremena za odgovore. Prvi govorni je Stefan Berger za Pučane. Ja, vielen Dank, Hvala lijepa predsjedniče, govorit ću njemački. Govorite Digezen, vaša analiza, e, mi tu analizu prihvaćamo, mi upućani. Govorili ste o paketu mjera, e, e, ono to ste i objavili u proteklih nekoliko tjedana. Vi E, razmišljate o uvođenju zlatnog pravila u Europi. E, zlatno pravilo je uvijek opravdanje da za e, dugove. Vi ste to i pokazali situacija je različita njemačka je na pozitivnoj nuli to nije svugdje tako kad e, razmišljamo o zlatnom pravilu, e, na koje u investicije mislite pri tome kad govorite o zlatnom pravilu? E, zlatno pravilo pravilo bi moglo narušiti financijsku disciplinu u Europi. To je bojazan. A posljednje pitanje, može li se to provesti i ne postoje li tu velike razlike među zemljama članicama. U redu. Hvala vam, gospodine Berger, na ovom pitanju. To je prirodno pitanje. Ono je postavljeno i u, u Ekofinu e, i u komisiji. Zlatno pravilo e, e, štiti investicije, ali problem s fiskalnim propisima jeste da vlade režu u prvom redu ulaganja u krizi. Socijalna plaćanja, javne plaće u javnom sektoru i tako dalje onda zaostaci u javnim ulaganjima je glavni uzrok ove situacije koju imamo. Kako bismo zaštitili e, ta ulaganja, e, to, e, ali to je samo za zemlje koje imaju zaostatak od 1,4%. To se ne odnosi na sve zemlje. Moramo o tome malo razmisliti E, kao što znate, e, problem je nadzora. E, koje kategorije ulaganja će biti uzete u obzir? To mora biti zaista ciljeno u projekte koje se drže pa, prioriteta Europskog parlamenta, to jest europskih prioriteta to su ulaganja koja ćemo prihvatiti. Naravno ulaganja u koja se bore protiv klimatskih promjena. E, e drugi prigovor, prigovor e, mastriški ugovor i propisi e, se ne bave sa strukturom investicija moramo uvjeriti e, države članice e, da se drže dobrih struktura i propisa. Ne smijemo podrivati propise jer u, sada uvodimo nove složenosti e, pa to može biti jedna od opasnosti. Jonas Fernandez za SID. Izvolite. Dobar dan i hvala na prezentaciji. Imam dva pitanja. Prvo se tiče preporuka koje dajete za agregatno fiskalno stajalište koje bi trebalo biti neutralno. E, do koje mjere će ta neutralna fiskalna politika značiti da će ESB imati ekspanzionističku e, monetarnu politiku ili koja će biti e, dovoljno ekspanzionistička da dovede do problema kako bi se smanjili ti problemi, možda to stajalište mora biti različito. Um, ove prognoze za sljedeću godinu su manje ružišćaste nego prije nekoliko tjedana. A drugo pitanje se tiče e, također ovog neutralnog fiskalnog stajališta i rašlambe do koje mjere takvo stajalište brani ili kako se e, raščlanjuje po državama članicama e, koliko u, kojoj mjeri one moraju i dalje konsolidirati svoj fiskalni e, fiskalno stajalište ta, ta raščlamba me zanima hvala vam lijepa na na ovim pitanjima mi smo zaista u čudnoj situaciji danas. Ja nisam u masičkim pregovorima sudjelom. Mm, mm, e, o, o nacionalne središnje banke su morale štititi e, pro, e, države protiv velikih dugova kako središnja banka ne bi trebala imati niske kamatne stope. Imamo ESB e, koje traže od država članica da više rade na području fiskalne politike. Da, e, situacija se od onda značajno promijenila e, i na, način na koji se ustanovljavaju središnje banke je sada drugačiji. O tome mi raspravljamo u našem odboru već od 2014. Mi e, tražimo bolji miks politika. Moramo spriječiti tim politikama, moramo spriječiti deflaciju. Mm, jer će inače ESB imati teškoća da postiže ciljeve, postigne cilj e, inflacije, to jest inflaciju oko 2%. Ono što je predsjednik Dragi rekao je, e, je zaista sukladno onome što mi mislimo u, našem odboru. E, svi smo suočeni sa novim izazovima. Pa e, zemlje koje imaju fiskalnog prostora moraju djelovati u smjeru koji smo preporučili. E, zemlje s visokim dugom, velikim dugom, neće moći sudjelovati ove godine i sljedeće godine u programu ekspanzije. E, to je isto što se dogodilo 2009. E, komisija je suspendirala pakt o rastu i stabilnosti. Moramo razlikovati između e, zemalja sa slabom e, financijskom situacijom i velikim dugom i drugih zemalja koje su u boljem položaju. One se mogu širiti. Moramo imati dobar miks politika. Mi smo, međutim, nismo specificirali koji je to miks mora biti Eh, vidjeli ste onaj diagram, vidjeli ste razlike između u fiskalnom prostoru eh, razlike među državama članicama. Nadam se da će države članice ove puta slijediti naše preporuke. Hvala lijepa. Lujka Rikano ima riječ za Renew. Hvala predsjedniče. Hvala što ste došli k nama, gospodine Tiksen. E, vrlo je bilo zanimljivo slušati vaše izlaganje. E, čitao sam vaš e, izvještaj i pažljivo vas saslušao danas. Vaša ocjena je bila da, kao što ste rekli, trebamo alate za agregirani stajalište u fiskalnoj politici ali moramo ići i dalje od savjeta. E, reći ću nešto o institucijama. Imamo dvije specifične stvari. E, u prvom redu, bez zajedničkog fiskalnog alata e, s obzirom na ovu situaciju koju sad imamo, kako može Europa omogućiti zemljama da imaju stajalište koje je više ekspanzionističko na području fiskalne politike. Imamo i asimetričnu provedbu pravila i to je jedan problem. Nova komisija E, e, predlaže jedan novi e, mehanizam reosiguranja za Europsku uniju. Kakav je vaš stav prema tome? Da li je to dobar način da idemo naprijed, da potičemo ulaganja? kako bi e, izgledao vaš e, idealni agregatni alat. Hvala. Počet ću sa drugim e, pitanjem. mehanizam osiguranja protiv nezaposlenosti. Mi smo dali savjet E, komisiji kako da to uvede. Već 1973. E, glavna ideja je bila da imamo jedan e, fond za takvo reosiguranje. Mislim da je tu komisija dobro napredovala, ona sada priprema takav alat. Morate imati nezaposlenosti, i onda se kvalificirate za to. Ne smijemo previše naglašavati dugoročno o otplaćivanju tog mehanizma. To je politička cijena koju plaćamo. Ne znam do koje mjere to može uspjeti. Ne znam kakva će biti fiskalni, kako će, kakav će biti fiskalni kapacitet koji će to omogućiti. U našem odboru, kad o tome razgovaramo, previše smo naglašavali e, asimetrične stokove. E, to je e, E, mehanizam redistribucije, ali koji puta imamo zajedničke e, šokove. I to treba uzeti e, u obzir. To se desilo 2008. i 2009. Moglo bi se opet dogoditi. I moramo znati da Njemačka i Italija su najviše izložene tim šokovima. ovaj e, mehanizam e, reosiguranja za nezaposlenost. Mislim da to predsjednica e, komisije ima u svom programu. Ali moramo dodati i druge elemente fiskalne, središnjeg fiskalnog kapaciteta. Treba međutim uvjeriti vlade koje još okljebaju da prihvate e, te e, instrumente. To naročito važi za zemlje sa velikim deficitom. Ali ne možete točno propisati kako će zemlje članice postupati. Njemci su imali do sada im, imali argument da imaju punu zaposlenost, e, a sada ima mali negativni prostor u proizvodnji dakle usporavanje proizvodnje. Ali moramo znati, nažalost, da, da je to pitanje uvjeravanja, a ne toliko strogih propisa. Ova temeljna situacija je dovela već do drugačijeg razmišljanja i u Njemačkoj i Nizozemskoj, pa i u nekolicini drugih zemalja. Hvala. Hvala. Kad smo se sastali, profesor mi je e, rekao pred 20 godina u Središnjoj banki u Pragu. Evo, on se vraća u svojim sjećanjima na 973. E, Nevjerojatno. Gospodin Soltasan iz Grčke. Hvala, profesore, što ste ovdje s nama danas E, izvještaj o mogućoj reviziji propisa jedna od stvari koja je zanimljiva kad to malo o, analizirate ovu procikličnost propisa u posljednjih nekoliko godina od 99. do 2019. E, jedna samo jedna e, protociklična mjera koja je bila uspješna fiskalna ekspanzija nakon uvođenja eura u 2000. To je došla a i onda druga od 2011. do 2013. Sad smo u okviru procikličnih propisa. E, kako to možemo nastaviti? A drugo pitanje je metodološke naravi. E, preporuke za politiku imamo jedan koncept koji je važan, a to je potencijalni output. Mm, e, a to se često podvrgava raznim pretpostavkama modela. E, pa prema tome to ne smije igrati preveliku ulogu. Hvala lijepa na ova dva pitanja. E, točno ste e, e, saželi procikličnost. imali smo jednu uspješnicu u ekspanziji nakon 2009. To je bilo 2009. i 10. To je bilo podesno u to vrijeme. A tri epizode procikličnosti nas zabrinjavaju. E, tu opet imamo asimetriju koju je e, teže izbjeći. E, uvjeriti da koriste dobra vremena za konsolidaciju. I to je izazov. U posljednjem godišnjem izvještaju i u sadašnjem izvještaju koji smo sada dovršili za 2018. se to vidi. Kako se možete e, pripremiti e, greške koje smo činili u prošlosti? Da nismo imali dosta diferencijacije u uspješnicama. Ne radi se samo o fiskalnoj odgovornosti, e, već i pocjenjivanje simultanih kontrakcija nismo e, znali kada će doći do oporavka. A to nije bilo povezano s propisima, već e, s kapacitetima prognoziranja. E, I neke druge stvari su pošle krivo. Politika od 2009. do 2011. fiskalna politika nije toliko kompenzirala negativne šokove kao u nekim drugim zemljama svijeta. Moramo neko formulirali e, pravila koja će e, omogućiti dugoročno otplaćivanje duga. Mm. Kad već ste anticipirali e, raspravu u našem duljem izvještaju koju još nismo podastrli. E, koncept potencijalnog outputa je slabi element. Mi kažemo da sadašnja pravila se zasnivaju na ovom konceptu koji je ključ za e, strukturni deficit ne smijemo imati previše stroge propise e, i previše precizne e, propise jer će oni ići na uštrb provedbe. E, stoga kažemo moramo ići na sustav koji stalno prati promjene u omjeru duga tijekom vremena. Ne smemo biti preradikalni. Kao ekonomist moram reći da potencijalni output je um, prekompliciran koncept da, bi ga smo, e, da bismo ga striktno provodili. Thank you very much. Uh, Zahvaljujem. Ne vidim da se itko javio za riječ iz ideja. ECR se isto nije javio. Pa ćemo preći na GUE. Izvolite, predstavnik GUE. Odnosno predstavnica. E, oprostite, nisam sigurna da sjedim zapravo na pravom mjestu. Nisam znala gdje trebam sjediti. Dobar dan, zahvaljujem na izvještaju. Nisam vas e, upoznala prije 20 godina, ali nadam se da ćemo se sada češće sastajati. Imamo mnogo zaključaka koji su za, za, zanimljivi za budžetizaciju semestra. U prvom redu, kad čitam vaš izvještaj, vidim e, kriterij konvergencije E, se stalno prizivaju od strane šefova država. Mm, e, e, vaš izvještaj pokazuje da je učinkovitost ovih propisa ograničena. Fiskalna disciplina nije dovela do željenih rezultata. Mnoge zemlje ne e, poštuju propise i evropski se, semestar nije dobro poslužio evropskim e, državama članicama. Ono što želim podcrtati jesu e, negativni efekti evropskog semestra naročito na javna ulaganja, obrazovanje, transport, javnu infrastrukturu, istraživanje i razvoj. I tu imamo velike rezove kako bi se opravdalo on, onaj propis od 3%. Pitanje, u, s obzirom na sve to, smatrate li da e, europski semestar nema dovoljan učinak da li je legitimno da ga imamo? E, vidimo u vašim preporukama da ste e, e, preporučili neke ekonomske strukturne reforme. O tome bi bilo zanimljivo diskutirati. Trebamo li reviziju ovih dugova? Oni su se povećali Eh, jer su eh, zemlje članice spašavile svoje banke. I zadnje pitanje, ako želimo eh, zaštititi javna ulaganja, zašto ograničavamo sve samo na europske projekte? Zašto ne promicati ekološku tranziciju? jer bi to moglo pomoći u snižavanju duga. Učinkovitost fiskalnih pravila eh, je zapravo teško objasniti ali e, mi imamo mandat e, predsjednika i predsjednice komisije e, da se držimo zapravo toga. Isto tako argumentiralo se da oni omogućuju održivost. Isto tako omogućuju procikličnu politiku i poboljšavaju zapravo javnu potrošnju. Možete vidjeti da, ova tri elementa dovode do nekih e, razlika u odgovorima. E, u zakonodavstvu od 2010. do 2012 e, održivost je bila glavna premisa Eh, jer je bilo straha od različitih financijskih rizika, naravno kao posljedica eh, financijske krize i problema s bankama. Znači, održivost je postala glavni prioritet. I naravno, eh, tu smo možda bili procikličniji nego što smo trebali biti, ali ne možemo zapravo zanijekati da smo postigli određene dugoročne efekte održivosti jer imamo deficite koji su po 1% e, manji od e, onoga kakvi su bili prije krize. Znači imali su neki ograničeni učinak ovi kriteriji konvergencije. A da još odgovorim na prethodno pitanje o procikličnosti. Mislim da tu vidimo da pravila nisu bila učinkovita, e, e, znači baš suprotno. E, situacija je zapravo malo gora nego što je bila prije uvođenja ovih pravila i propisa. I stoga smatramo da treba zapravo ne samo pojednostaviti pravila, već da treba ići sveobuhvatnijim pristupom E, propisi su naprosto prekompleksni i u nekim pogledima ne nužno e, dovoljno učinkoviti. I stoga smo uveli ovo pravilo zlatnog pravila Golden Rule i mislim da je to zapravo i sukus vašeg pitanja. E, znači, Imali smo već i izvješća koja su išla u tom pravcu zlatnog pravila i e, prethodnih godina, čak i neposredno nakon osnivanja europodručja. Ali, nažalost, ne možemo se voditi iluzijom da će fiskalna pravila biti učinkovita u sve moguće svrhe. E, treba naprosto... E, imati na umu da fiskalna pravila imaju određene ciljeve, slijede određene ciljeve, ali da s njima nećemo riješiti sve probleme. Zahvaljuju. E, sada prelazimo na spontana pitanja. Zahvaljujem. E, sa velikim interesom sam slušao vaše izlaganje i zapravo ste nam rekli da smo manje više e, premostili e, jaz outputa e, posljednjih dvije godine i znamo da inflacija svakako ne raste i da se tu možemo složiti da se stvari razvijaju dobro. Ali smo na neki način zapeli u jednom začaranom krugu sporog rasta i to vjerovatno na dugi rok i to može biti rizik po europskog gospodarstvo jednostavno ne, e, ne ispunjavamo rezultate u smislu poboljšanja kvalitete života ljudi na značajniji način i to e, na dugi rok, recimo za narednih 20 godina. I e, rekao bih da su moguća, mogući rezultati mogli biti bolji jer su ovi, ova pravila ograničavala e, zapravo možda ono što smo mogli postići u europskim zemljama. Ova ideja koju ste prezentirali danas, e, kada ste rekli da bismo zapravo e, trebali biti u jednom razboritijem fiskalnom stanju, ali za one zemlje koje imaju značajan suficit, bili one trebale učiniti viši? i kako gledate e, nedavna najave e, Njemačke i Nizozemske o njihovom fiskalnom stanju. I na kraju, kad ste se sada referirali upravo na ovo zadnje pitanje, jasno da je trenutačni fiskalni okvir previše procikličan i mi smo već dali neke prijedloge u tom pogledu. Vi ste rekli da trebamo značajno poboljšanje i ne samo male korake ili, neka mala pojednostavljenja pravila. Koji bi bio vaš prvi korak? Što biste vi promijenili? Biste li promijenili primjerice pravilo o e, potrošnji, o rashodima ili mislite e, da postoji neki drugi način da napustimo tu procikličnost? Svakako ste u pravu e, da nema znakova da e, europsko gospodarstvo se pregrijava ili e, da nam prijeti neka katastrofa. Već sam rekao i dobro ste ponovili da mislim da smo dobro prebrodili ovaj output gap. Postoje E, naravno različita objašnjenja za to. Ali e, čini se da e, naprosto pravila koja su možda funkcionirala u prošlosti ne funkcioniraju danas i moramo vidjeti kako možemo osigurati budući rast. I povećanje rashoda E, bi vjerovatno na dugi rok značilo e, oporavak naših e, gospodarstava i naravno da moramo bolje štititi investicije i svakako moramo isto imati i prociklične politike. I rekao sam tijekom svog izlaganja da E, diferencijacija savjeta se ne odnosi samo na rashode, već i na pitanja koja su povezana s bankama e, i naravno da moramo diferencirati i među državama članicama. To se vidi i po savjetima Europske komisije. E, ne znam na što ste se točno referirali kad ste govorili o najavama Njemačke i Nizozemske, ali vrlo jasno je da će biti kritičnih komentara na neke poteze jer ja očekujem da će se neke od tih ideja revidirati koje su izražene. Osobito pod pritiskom dugoročnog prilagođavanja. Ali nemojmo odustati pokušajmo formulirati europska pravila, pokušajmo malo pritisnuti zapravo i e, zemlje da slijede određeni put i što se tiče sastava rashoda. Imam sada još točno dvoje ljudi koji su se javili za riječ imamo točno i toliko vremena. Zastupnik iz Grčke. Zahvaljujem, zahvaljujem profesoru. Mislim da su vaši komentari e, najprofesionalniji koje sam u ovom odboru do sad čuo, ali sam i e, tek na početku svog mandata. E, mene zanima korelacija između monetarnih instrumenata, osobito onih monetarnih, onih modernih i fiskalne situacije. li da zapravo monetarni instrumenti ulaze u fiskalnu sferu i s time u političku sferu i ako ih koristimo duže vrijeme onda će biti zapravo integrirani i onda ćemo ih zapravo automatski ukalkulirati. Je li to e, situacija bez presedana u koju sada ulazimo? i može li to utjecati na dugoročnu ili dužeročniju održivost europske fiskalne i financijske situacije. Koje je vaše mišljenje? Jesmo li došli do eksperimentalne faze? E, jučer smo imali izlagatelja iz Brugela koji je govorio da zapravo se krećemo e, s monetarnog aspekta malo u mraku. Ali je li to slučaj i sa fiskalnom perspektivom? Što mislite? E, Bojim se da bih o tome sad mogao održati cijelo predavanje, ali mislim da nemam vremena. Dobro ste vi ovo sve primijetili što ste primijetili. E, ova e, korelacija između monetarne i fiskalne politike e, je zaista nešto što do sad nismo u prošlosti vidjeli. Vidimo to najdramatičnije i u Japanu i u SAD-u. Naravno, da to znači da će se puno, puno bolje morati koordinirati ove dvije vrste e, politike. I ako želimo zapravo e, puno više usmjeriti novac e, ljudima, kako vi to kažete, onda Naravno, jesmo u jednoj novoj situaciji, iako nisam sigurna da smo baš potpuno sad došli do neke eksperimentalne faze. i mislim da postoje naravno i granice do kojih bi Europska središnja banka bila spremna ići. Ali imamo eh, ozbiljne ekonomiste koji govore o takvim prijedlozima. Da, dakle to treba imati, na umu i mislim da ste u pravu s time što ste rekli. Zahvaljujem. Evo zadnje eh, pitanje. Zahvaljujem profesore. Eh, moja pitanja će biti kratka i dosta stručna spomenuli ste automatske fiskalne stabilizatore kao zaštitu od vanjskih šokova. Imate li možda mjeru s pomoću koje kvantificirate zapravo e, snagu ovih automatskih stabilizatora u Europu? Znači, e, koliki šok bi oni zapravo mogli ublažiti? Drugo pitanje. Jeste li pokušali kvantificirati fiskalne posljedice e, ultra prilagođenih monetarnih politika? I treće pitanje, imate li stajalište o graničnim porezima? Porezu na ugljik na granici. Ispričavam se. Zahvaljujem na e, pitanju, gospodin Belke. Drago mi je vas e, vidjeti ovdje. E, nemam brojke što se tiče automatskih stabilizatora, ali Europska komisija je tu puno učinila i svakako govorimo o, brojkama do mjere 45 do 50% BDP-a. I prvih deset godina nakon što je donesena odluka u europodručju e, već se govorile, e, govorilo o tome koliko su zapravo jaki i snažni ti stabilizatori i imamo i srednjoročne ciljeve koji su postavljeni na temelju e, tih stabilizatora što je veći rizik od velikog deficita, to naravno treba biti oprezniji. E, mislim da u svakom slučaju e, jesu dosta snažni. E, što se tiče razlika između zemalja, sve skupa svejedno možemo reći da oni imaju jedan zajednički stabilizirajući učinak i nisam do sad duše e, kvantificirao e, na koji su način e, ove prilagođene politike zapravo bile učinkovite i u kojoj mjeri. Nisam jedan od onih koji bih posve napustio te politike, ali mislim da su povezane sa određenim poteškoćama jer stopa inflacije od 2% podsjeća ipak koliko malo možemo utjecati na određeni razvoj događaja. I kod fiskalne politike imamo dodatni problem da nemamo E, na neki način nekakav postavljeni cilj kao što to ima Europska središnja banka. Nisam sigurna jesam li shvatio vaše zadnje pitanje. Možete li to možda ponoviti? Što se tiče znači e, poreza na ugljik na granici. Aha. E, to je naravno vrlo važan mogući instrument koji bi mogao biti nekakav zajednički E, resurs, ali mm, svakako e, sljedeće godine kad ćemo imati nekakve ozbiljnije prijedloge vezano uz porez na ugljik, onda ćemo razmotriti e, takve prijedloge i svakako moramo se uhvatiti u koštac sa ublaživanjem klimatskih promjena pa će i u tom smislu se sigurno još o tome mm, razmišljati i razgovarati. Zahvaljujem profesore, sad smo točno na vrijeme da završimo naš sastanak. Ja moram reći da je to za meni e, jedno od najzanimljivijih saslušanja i zapravo bih volio rado nastaviti s vama raspravljati i druge teme. Eh, ali eto, za danas smo gotovi. Zahvaljujem svima što su došli. Sljedeći naš sastanak je u srijedu 2. listopada. Imamo jutarnji i popodnevni dio sastanka i onda još 3. listopada i eh, prijepodnevni sastanak. Još jednom zahvaljujem profesoru Tigesenu što eh, je došao. Hvala vam što ste s nama razmijenili stajališta i eto, želim svima ugodan ostatak dana. Doviđenja.